izvješće, izvješće gospodina Mela, sektor voća i povrća od reforme iz 2007. godine i imate već na četiri minute. Nemamo više puno vremena. Pa bih samo htio naglasiti važnost ovog izvještaja za sve one koji su zaposleni u e, sektoru prehrambene industrije. Različite države članice imaju različite situacije i početne pozicije, međutim to nije izgovor za propale politike. Organizacija zajedničkog tržišta mora biti prioritet sektoru e, voća i povrća. je komisije i e, studija sveučilišta Zahen pokazala je da je sadašnji režim previše složen i da predstavlja jako puno prepreka za organiziranje. Stoga komisiju pozivam da pojednostavi ovaj režim za voće i povrće. Također želim svratiti pozornost na činjenicu da nam trebaju sredstva koja će omogućiti upravljanje organizacija e, proizvođača da ono bude jednostavnije. Nemamo dovoljno kvalificiranih e, stručnjaka, a vi morate se pobrinuti da e, te organizacije imaju kvalificirane upravitelje. Dakle, trebali bismo omogućiti inovaciju i to je ono što bismo mogli primetiti iz ovog izvještaja. Zatim što se tiče mehanizama za e, sprječavanje krize, oni se ne koriste dovoljno. Imamo različite e, uvjete u postiranju na tržište. Također imali smo i problem sa stvarima kao što su, kao što je nedavni e, ruski embargo. Farmeri nisu e, uzrok političke krize s Rusijom, naravno, i stoga bismo morali i dalje podržavati sve sektore koji trpe posljedice tog embarga. U mojem izvještaju također pozivam komisiju da se više potrudi da zaštiti poljoprivrednike nepoštenih trgovačkih praksa koje provode veliki eh, veliki poslovni subjekti i veliki eh, maloprodajni lanci tako da putem svojih cijena zapravo eh, obeshrabruju poljoprivrednike od toga da se udružuju organizacije. Jedna od preporuka jest to da moramo omogućiti generacijsku obnovu, odnosno želimo privući mlade poljoprivredi i upravo stoga u ovom izvještaju ja privlačim pozornost na činjenicu da samo 7,5% poljoprivrednika u Europskoj uniji su mlađe od 35 godina. Kada bi organizacija poljoprivrednika bila učinkovitije i privlačnije, tada bi mladi vjerojatnije alternativu potražili i u poljoprivrednom sektoru. I na kraju, nemamo jako puno ovdje slušatelja, tako da neću možda više reći više večeras, ali sutra na glasovanju vjerujem da ćemo moći još naglasiti našu temu. Hvala, Hvala lijepa. Sada ćemo početi e, spontanavljanje za riječ. Gospođa Petir ima riječ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

κυρία Proizvođači voća i povrća usprkos činjenice da su teško pogođeni ruskim embargom dobili su vrlo malo u vidu naknade štete. Trenutno imaju problema zbog loših klimatskih uvjeta ove godine, te su također pogođeni e, djelovanjem velikih distribucijskih lanaca. Grčka traži da se ukinu posebne premije za poljoprivrednike. Došlo je do pada cijene od 1,5 milijardi eura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

sastavljenom izvješću mislim da dobro ukazuje na dva osnovna problema u sektoru voća i povrća, kao prvo nepoštena konkurencija iz zemalja koje proizvode u socijalnim i ekološkim uvjetima koji nisu dopušteni europskim standardima, međutim oni ih izvoze k nama i zatim distribucijski lanac koji eksploatira poljoprivrednike i plaća im vrlo malu naknadu. Na jugu Europe ovaj sektor je uistinu ugrožen, premda imamo deficit voća i povrća. Ovo izvješće jasno govori o tome da treba poduzeti hitne mjere. U protivnom e, će ljudi nastaviti napuštati e, selo i e, poljoprivredno gospodarstvo. Gospodine Hogane, vi ste nedavno bili u Valenciji, u mojoj zemlji, i vidjeli ste kako rade proizvođači i zadruge. To neće uroditi plodom ukoliko e, se ovi programi hitno ne donesu. Hvala. Hvala lijepa predsjedateljice. Neću sada govoriti o zajedničkoj poljoprivrednoj politici općenito, osim o činjenici da UKIP, e, UKIP smatra da bi ovo trebale, pitanje trebale rješavati države članice. Međutim, spomenut ću tri stvari koje se tiču konkretno ovog izvještaja. Kao prvo, Pohvaljujem e, izvjestitelja koji kaže da je ono jednostavno zapravo najbolje. Što je jednostavniji sustav, to je lakši za poljoprivrednike. Kao drugo, slažem se s izvjestiteljem da imamo krizu u poljoprivredi. Ja sam osobno nedavno razgovarao sa mladima i o njihovom stavu prema poljoprivredi i i veliki je problem što se ljudi ne bave time. Kao treće, spomenuto je da djeca ne jedu dovoljno e, voće i povrće. Ja smatram da bi tu države trebale više učiniti. E, naravno, imamo opasnost od prevelikog pristupa od zgora prema dolje i mislim da ne bismo smjeli kontrolirati što će djeca jesti. E, u skladu sa ovom raspravom mislim da je naš pristup koji nam treba pristup mrkve i batine. Hvala. Gospodin Hogan sada ima riječ ime komisije. Hvala i hvala gospodinu Nelovu na, izvještaj. Sada se mogu e, osvrnuti na neka pitanja u vezi sa voćem i povrćem, barem ukratko. Što se tiče ruskog, eh, ruske zabrane uvoza, to je spomenulo nekoliko govornika, što se tiče ruske voće i povrće, to ponovno naglašava osjetljivost ovoga sektora. Tu se radi o pokvarljivoj robi i može doći do velikih, velikog narušavanja tržišta i pada eh, cijena. Upravo se bavim tim pitanjem kako bih vidio što se može učiniti. Također to pokazuje važnost proizvođačkih organizacija koje se mogu kolektivno nositi sa takvom neočekivano lošom situacijom. Zajednička uredba o CMO omogućuje nam bolju poziciju prema velikim veleprodajnicima, isto tako i mjerama upravljanja krizom. Iz toga smatram da je, ovo da je ovaj izvještaj doprinos u tom smislu i da je pokazao kako možemo još bolje ojačati proizvođačke organizacije da postanu učinkovite i privlačnije Europski režim za voće i povrće je sasvim sigurno nešto što je na političkoj agendi, agendi komisije. Predsjednik Juncker me zamolio da se pozabavi mogućnostima daljnje simplifikacije u prvih 12 mjeseci našega mandata. To znači da je jedan od glavnih e, zahtjeva ovog izvještaja da se poveća e, e, atraktivnost ovoga sektora pomoću povećanja pravne sigurnosti i uklanjanja administrativnih E, prepreka. Sljedeće godine ćemo e, nastojati pojednostaviti legislativu što će poboljšati funkcioniranje sustava i omogućiti jasni pravni okvir. Iako ove godine nismo predvidjeli nikakve izmjene osnovnog akta, a ovo ostaje jedno od temeljnih pitanja. Želimo pojačati podršku svim e, proizvođačima i udruženjima proizvođača Međutim, u ovom trenutku se koncentriramo na sekundarnu legislativu. Što se tiče nepoštenih trgovačkih praksa, trenutno nemamo na europskoj razini nikakav pravni okvir. Međutim, mnoge države članice su to počele regulirati na nacionalnoj razini, pogotovo Španjolska i Ujedinjena kraljevina. I dalje ću surađivati s gospođom Bijenkovskom i e, povjerenikom za ovo pitanje kako bismo se mogli pozabaviti pitanjima koje smo večeras čuli, a i u drugim prigodama u vezi sa nepoštenim trgovačkim praksama. Povjerenik je tražio da imamo samo regulatorni mehanizam za pre, um, prehrambeni lanac i tu također trebamo i nove prakse, e, najbolje prakse nemamo tu sudjelovanje svih aktera u prehrambenom lancu. Komisija je preispitala postojeće nepoštene prakse i do kraja ove godine ćemo donijeti zaključke. Također ponovno pozdravljam inicijativu Europskog parlamenta i ovaj izvještaj koji će naravno obogatiti postojeću debatu u vezi s reformom koja nam je potrebna u režimu voća i povrća. Hvala. Merci, Hvala i sada smo završili raspravu.